i slučaj Mohameda Ramadana. Dakle, krenut ćemo sa popisom govornika koji su i autori rezolucije. Gospodin Smith prvi ima riječ. Izvolite, imate dvije minute. Predsjednice, hvala. Imali smo dobru suradnju u ovome domu kako bismo izradili ovaj tekst rezolucije koji je kvalitetan i mislim da je dobro ako se možemo jediniti kada je riječ o protivljenju smrtnoj kazni. Neki u Bahreinu smatraju da se previše bavimo ovom kraljevnom, da kritiziramo nedostatak napretka i da postoje i kršenja prava u nekim drugim dijelovima tog, e, te regije. Da, mi se bavimo i drugim zemljama u toj regiji, međutim to je na neki način nadopuna jer se stječe osjećaj u ovome domu da postoji mogućnost za dijalog u Bahreinu i da to nas može nekamo dovesti. Dakle, da taj proces napreduje prema e, provedbi reformi, da im možemo pomoći i da ima smisla razgovarati. Isto tako moramo prepoznati napreda koji je do sada ostvaren u reformama e, institucionalne promjene koje vode ka neovisnosti pravosuđa, zatim ombudsman, posebno istražno povjerenstvo. Dakle, tu imamo čitav niz pozitivnih pomaka, međutim, e, tu je došlo do zastoja, a trebalo bi nastaviti i mi možemo pomoći u tome procesu, moramo biti iskazati kritika, ali isto tako moramo biti konstruktivni. Moramo biti kritični kada je riječ o, e, ovom slučaju Muhameda Ramadana. Nadam se da ćemo također jednoglasno osuditi te e, tu i druge osude E, posebno mi se čini dobar stavak treći gdje se naglaša obveza da aktivisti za ljudska prava moraju biti zaštićeni i da moraju nastaviti djelovati bez zastrašivanja i represije. Unutarnji dijalog unutar Bahreina je neophodan kako bi se pomogao e, ovaj proces. Mi ćemo tome pomoći. i Nadam se da ćemo svi biti e, jedinstveni u podržavanju ove rezolucije. Hvala gospodin Kraun. Hvala. Države članice su pokazale neuspjeh kada je riječ o Bahreinu i pitanje je koji će biti sljedeći koraci i što ćemo učiniti vezano uz te političke zatvorenike koji su izloženi mučenju. Dakle, mi nastavljamo sa prijateljskim odnosima, međutim nismo bili u stanju zaštititi prava aktivista za ljudska prava. Ovdje vidimo da se u toj zemlji ograničava sloboda izražavanja i da se ne omogućava ljudima da mirno prosvjeduju. Slučaj Ali Muse i Muhameda Ramadana, to su ljudi koji su stavljeni u zatvor samo zato što su željeli ispuniti svoja prava. Države članice moraju raditi na izradi strategije zajedno s Bahreinom kako bi se izvršio ekonomski i diplomatski pritisak na tu zemlju na način da oni puste one koji su nezakonito pritvoreni. Gospodin Panceri, na jednu minutu. Hvala, predsjednice. Došlo je do uistinu dramatičnog niza sukoba u regiji što uključuje regionalne snage poput, što, Saudijske Arabije i Irana i oni pokušavaju nametnuti svoju hegemoniju Bahreinu. Također zabilježeno je mnogo kršenja ljudskih prava. Muhamed Ramadan samo je posljednji na dugačkom popisu takvih povreda. Navel Arađi Rabat, još je jedan aktivista ljudska prava koji se nalazi u takvoj situaciji. To su ljudi kojima prijeti zatvaranje, mučenje od strane policijskih snaga i tako dalje. Dakle, radi se o represiji nad civilnim društvom, isto tako se ugrožavaju medijske slobode. Mi želimo iskazati svoju zabrinutost zbog toga i pozivamo bahrenske vlasti da uvedu reda. Hvala. Gospodin Židovski na jednu minutu. Hvala predsjednice. Prije svega želim reći da ova rezolucija predstavlja kompromis i to svih strana. Pučani su se konačno odlučili podržati ovaj kompromisni tekst, no želim naglasiti da je bilo mnogo zadrški kada je riječ o ovom tekstu i nismo bili jedinstveni što se tiče pojedinih formulacija u tekstu. Ovaj tekst nam govori o još nečemu. Koliko je važno provjeriti i ponovno provjeriti informacije. Bilo je nekoliko klubova koji su pokušavali u ovu rezoluciju ugraditi neke činjenice koje su se pokazale netočnima. I to je bilo nemoguće provjeriti iz neutralnih izvora. Smatram da trebamo iskoristiti ovu rezoluciju kako bismo apelirali na bahrajinske vlasti da e, ponovno pokrenu istragu u slučaju Muhameda Ramadana i sve ostale slučajeve gdje postoji sumnja da su povrijeđena ljudska prava. Želim e, također pohvaliti napredak koji Bahrein postigao posebno području ukidanja smrtne kazne. Gospodin Tank, da, postoje legitimni legitimna zabrinutost vezano uz uhićenje Muhameda Ramadana. Moj klub zastupnika poziva Bahrajinske vlasti da provedu punu istragu u navode o mučenju e, te da se suspendiraju e, osuđujuće presude, posebno smrtna kazna dok se to ne odradi, te da se derevidira e, presuda nakon što se iznesu zaključci. Međutim, ovaj zajednički tekst prema našem mišljenju je pre budući da se osuđuje ova krhka otočka zemlja koja uistinu pokušava i trudi se popraviti situaciju. Mi to ne možemo supotpisati i tu se ne uzima u obzir e, sigurnosni rizik kao što je od susjednog Irana. Moja kraljevina ima tradicionalne veze sa kraljevinom Bahreina sve dok nije osnovana nova država. Mi smo bili njihov pokrovitelj, a sada se e, također gradi na e, mornaričkoj bazi što je dogovoreno 2013. godine i to zapravo govori o tjesnim sigurnosnim vezama između naših dviju zemalja. Riječ je o tolerantnoj multivjerskoj zemlji koja je bitna za sigurnost regije. Hvala gospođa Veržija na jednu minutu. Hvala. 2011. godine gotovo polovica stanovnika izišla na ulice Bahreina. Oni su bili uglavnom šiti, to je pod represijom, međutim tražili su neke socijalna, socijalna prava. E, Saudijska Arabija je došla kako bi uvela reda. Ta zemlja druga na mjestu kada je riječ o broju zatvorenika u međuarapskim zemljama ograničene su slobode, a borba protiv terorizma također se koristi kao instrument u tome. Činilo se da će ova zemlja zabraniti smrtnu kaznu, međutim e, izrečeno je deset kazni, također se instrumentalizira činjenica e, da ljudi nemaju državljanstvo. Ako su se ove vlasti spremne e, i odlučne odlučni u ovom smjeru zaštite ljudskih prava moraju prekinuti sa praksama mučenja i osuđenjima koja se dobivaju na temelju toga. Na temelju činjenica se može e, ocijeniti napredak i ono što možemo reći sada je da Bahrain ne ide u pravom smjeru. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa e, povjerenice kolege. Ovaj tjedan mnogi od vas kao i ja čuli smo E, se sa e, predstavnicima vlasti u Bahreinu i čuli njihova obećanja. Ja bih također e, voljela da ne moram tražiti od bahreinskih vlasti ponovo da prestanu sa mučenjima i povredama ljudskih prava, ali sada da i sada da prestanu sa izvršavanjima smrtne kazne. Mohamed Ramadan je jedan od deset ljudi osuđenih na smrtnu kaznu, ali on je prvi koji je iscrpio sve, e, sva pravna sredstva e, i sada mu predstoji e, izvršenje najbolji jedini način da se razvije plodna i e, duboka suradnja između Bahreina i Europske unije je da oni e, bezuvjetno poštuju prava svih ljudi u Bahreinu i da dopuste e, posebnog izaslaniku UN-a pristup e, svim zatvorima i e, mjestima gdje se drže zatvorenici i da počnu e, poštivati ljudska prava. Hvala lijepa, gospođa Manesku na jednu minutu ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ja sam protiv smrtne kazne i upotrebe mučenja i nema opravdanja za mučenje i za smrtnu kaznu. Ja se nadam da će bahreinska vlada ponovo razmotriti upotrebu ovih mjera. Ja vjerujem da oni to mogu jer pokazali su da mogu ići pravim putem. Međutim, vjerujem da ove rezolucije, bez obzira koliko mi rezolucija usvojimo u Europskom parlamentu protiv malih država u zaljevu, e, ako pokazujemo da imamo dvostruka mjerila sa svojim odnosima sa trećim e, zemljama nećemo uspjeti u našim nastojanjima da e, se izborimo za poštivanje ljudskih prava u tim zemljama. Bahrein je jedna od e, zemalja koja koristi smrtnu kaznu. E, dakle, gospođo predsjednice, ne smijemo zatvarati oči pred povredama ljudskih prava samo ako budemo dosljedni u našoj politici prema svim zemljama imat ćemo uspjeha sa tom politikom. Hvala lijepa. Sljedeća govornica gospođa Gomeš na jednu minutu. pet godina nakon prvih protesta u Bahreinu i dalje e, primamo izvješća o povredama ljudskih prava, namještenim suđenjima, e, proizvoljnim uhićenjima i tako dalje. Aktiviste se osuđuje na zatvorske kazne. Dakle, radi se na tome da se ušutkaju e, oni koji sudjeluju u protestima i aktivisti za ljudska prava. E, dakle, postoje zakoni koji omogućuju upotrebu smrtne kazne nad ljudima kao što je Mohamed Ramadan mi pozivamo da se ustanovi moratori na primjenu smrtne kazne i pozivamo da se e, izrekne pomilovanje svima koji su osuđeni. E, doista je hitno da se posebnom izaslaniku UN-a dopusti e, ulazak u Bahrein i u sve zatvore E, mi izražavamo e, solidarnost sa svim e, političkim zatvorenicima u Bahreinu. Mohamed Ramadan, Hussein Ali Mosana, nabil Rajab i svi ostali imaju našu punu podršku i suradnju. Hvala lijepa gospodine Heli, izvolite. Hvala lijepa. E, vrlo mi je drago što mogu uzeti riječ na ovu temu kao i drugi zastupnici. Htio bih reći da je Bahrein postigao veliki napredak i e, u suradnji sa Europskom unijom e, kad je riječ o trgovini, trgovinskoj razmjeni i drugim područjima, ali to ne znači da ne smijemo gledati koje probleme koji problemi postoje u Bahreinu. E, dakle, e, postoje situacije u Bahreinu koje e, su u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama, postoje osuđenici na smrt. Mohamed Ramadan je iscrpio sve pravne mogućnosti i predstoji mu smrtna, izvršenje smrtne kazne mi smatramo da bi trebalo osnovati radnu skupinu za dijalog sa Bahreinom kako bismo nastavili e, se zauzimati za e, promjene u Bahreinu. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Želim izraziti svoju solidarnost sa Mohamedom Ramadanom, njegovom familijom E, odgovornost je svih odgovornih građana na ovom svijetu da e, dignu svoj glas protiv mučenja i izvršenja smrtne kazne bez obzira gdje se to događa. Koristim ovu priliku i da bih govorila protiv neutomeljenog e, uhićavanja djece, preko 200 djece u Bahreinu Eh, je samo 2015. uhićeno i držano u zatvorima. Mnogi su bili žrtve eh, eh, mučenja kao što su batine i tako dalje. Mnoga djeca su žrtve takvog e, tretmana to su tineđeri koji su uhićeni e, proteklih mjeseci moraju biti vraćeni svojim obiteljima u 2013. ovaj parlament je usvojio rezoluciju kojom se Bahrein poziva da primjeni konvenciju o pravima djeteta e, koje je, koja je Bahrein e, potpisnik e, Pozivamo da se puste na slobodu Mohamed Ramadan i sva djeca zatvorenici. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Sljedeći govornik ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Trenutno mnoge zemlje u mnogim zemljama se vodi rasprava o tome kako postići izvjesnu ravnotežu između sigurnosti i slobode. Bahrein e, je na pravom putu, to jest istina, ali mi ne smijemo zatvarati oči pred e, slučajevima kao što je slučaj Mohameda Ramadana i nekih drugih osoba. Njega može pomilovati samo šef države, jedino, to mu je jedina šansa da e, ne bude e, izvršena nad njime smrtna kazna. Ja pozivam e, behrenske vlasti da uvedu moratorij na izvršavanje smrtne kazne. E, ja ih pozivam da to učine i da da se počnu u toj zemlji poštivati ljudska prava. Hvala lijepa gospodine Kaputo. Imate riječ? Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. zabrinutost e, zbog e, smrtne kazne e, koja se primjenjuje u Bahreinu i zbog mučenja koja se upotrebljavaju to je zastrašujuće a ta se praksa upotrebljava doista u velikim redovito 2000 trinaest na smrt su osuđeni Mohamed Ramadan i Hussein Ali Musa, međutim njihova priznanja su iznuđenja mučenjem. E, ekonomski i diplomatski pritisak na Bahrein za svrhu imaju e, da Bahrein ukine e, primjenu smrtne kazne i da, da se pomiluju osobe osuđene na smrtnu kaznu. Moramo osuditi ovakve ovakav tretman u, zatvorenika u Bahreinu. Gospođo Kretu, imate riječ. E, hvala lijepa. Od događaja 2011. Europska unija pomno prati razvoj događaja u Bahreinu i e, mi se angažiramo u dijalogu sa e, vlastima, ali i sa predstavnicima civilnog društva i aktivistima borcima za ljudska prava. Bahrein je važan partner Europske unije u e, zaljevu i igra važnu ulogu u osiguravanju stabilnosti e, te regije, a to se može najbolje postići poštivanjem postojećih e, pravnih okvira koji se tiču e, ljudskih prava. Mi nastavljamo aktivni dijalog sa bahrajinskim vlastima i podržavamo bahrajinsku stabilnost i razvoj. E, to se može najbolje postići kroz proces e, uključivog nacionalnog pomirenja koje će dovesti do potrebnih reformi na temelju dijaloga i tolerancije. Poput mnogih drugih i mi smo zabrinuti zbog smrtnih kazni koje su izrečene nad gospodinom Mohamedom Ramadanom i Huseinom Ali Musom zbog e, E, navodnog njihovog sudjelovanja u pripremi terorističkog napada gdje je u veljači 2014. E, eksplodirala bomba. E, mi se protivimo, bezrezervno protivimo primjeni smrtne kazne i pozivamo E, na ukidanje takve kazne to je jedan od e, e, važnih elemenata naše vanjske politike to mučenja na temelju kojih su iznuđena njihova priznanja također trebaju biti istražena mi se dalje zalažemo za zaštitu ljudskih prava i ljudskih sloboda u skladu sa međunarodnim obvezama koje je e, Bahrein preuzeo. A, te, to smo već e, opetovano izrekli u, e, u okviru procesa izvještavanja o napretku Bahreinu. Za vrijeme drugog posjeta E, gospodina Mavrinidisa u e, svibnju 2015. Evropska unija je ponovno izrazila svoju e, zabrinutost i pozvali, pozvali smo na ukidanje primjene smrtne kazne koja je nehumana i ponižavajuća. U koordinaciji sa predstavnicima zemalja članica mi pratimo razvoj situacije u vezi sa ova dva individualna slučaja kao i sa općenitom situacijom u vezi sa poštenjem ljudskih prava u Bahreinu. Europska unija je vrlo čvrsto izrazila u mnogim prilikama svoje stalište da e, nasilje nije opravdano ni u kakvim okolnostima i pozivamo bahreinske vlasti da se provede ispravna istraga u svim ovim slučajevima. bahrenske vlasti institucije se moraju na transparentan način e, pozabaviti ovim e, slučajevima uz e, primjenu svih međunarodnih konvencija kojih je Bahrein potpisnik, a u interesu građana Bahreina. E, postoji potencijal da će se e, situacija u vezi s srpskim pravima u Bahreinu popraviti, ali potrebno je više. E, međunarodne institucije moraju odigrati važnu ulogu u e, e inzistiranju da se od Bahreina traži da se korigiraju korigira ova situacija. Također EU e e, izražava svoju zabrinutost i traži da se e, ukinu smrtne kazne nad gospodinom Ramadanom i gospodinom Alimusom. Hvala lijepa.